prava prema članku 135 našeg poslovnika. Počet ćemo odmah sa prvim slučajem, a to je Ibrahim Halava kojemu prijeti smrtna kazna. E, zastupnik Korao ima jednu minutu. Hvala vam. Ibrahimu Halavi prijeti smrtna kazna. On je optužen za brojna kaznena djela kojima se bavi samo jedan zakon, a to je zakon o prosvjedima. Budimo otvoreni. Od kada Al-Sizi upravlja Egiptom, znamo da je tamo situacija vrlo osjetljiva, moramo s njima pokušati održavati konstruktivni dijalog obzirom na njihov zemljopisni položaj i tako dalje. Međutim, također ne možemo prihvatiti da se primjenjuju zakoni poput ovih gdje netko riskira smrtnu kaznu samo zato što se s nečim ne slaže. Moramo dakle koristiti snagu dijaloga koji mnoge zemlje članice imaju sa Egiptom kako bismo izvršili pritisak, kako bi se ovakav zakon uklonio te kako bi se Ibrahim Halavi oslobodio. Hvala vam. Jedna minuta za zastupnika Demis Makera. Hvala vam, dragi kolege. Ibrahim Halavi se nalazi u zatvoru, u njega se muči, zlostavlja, tuče. I tako je ovaj irski državljanin proslavio svoj 20. rođendan. I to zašto? Zato što se pozvao na svoju slobodu izražavanja misle. I sada štrajka glađu želi time skrenuti pažnju međunarodne zajednice na ovaj problem. Izbori 2011. godine dali su konačno milijunima ljudi politički glas i nema sumnje da muslimansko bratstvo potom nije poštovalo ovako izraženo volju. Osobne slobode su u Egiptu sada e, su još više ograničene nego što je to bio slučaj pod predsjednikom Mubarakom. Prijeti se smrtnom kaznom, a većina Egipćana želi stabilnu demokratsku državu. Nadam se da će egipatske vlasti osloboditi Halavu i još 400 takvih zatvorenika, da će oni imati pravo na pravično suđenje kako bi i Egipat kako bi se potvrdio kao demokratska država. Hvala lijepo, zastupnica Sargentini. Hvala. Ibrahim Halava je uhićen kada je imao 17 godina. On je tada bio tek mladić. Imamo i e, međunarodne zakone koji se bave postupanjem s ovakvim slučajima u zatvoru. Među vremenu su prošle tri godine i on su dobro niti stotine drugih uhićenika, ljudi koji su bili podvrgnuti masovnim suđenjima, koji ne mogu pratiti tijek vlastitog suđenja, koji se ne mogu braniti. I to je Egipat al-Sisija, to je Egipat e, za koje brojni kolege vele da moramo imati dobre odnose s njima, da je to ono strateški partner, zemlja prijatelj u vrlo teškoj, e, kompliciranoj regiji. To je partner koji bi nam trebao pomoći stabilizirati taj dio svijeta. Međutim, često zaboravljamo da je to zemlja koja je destabilizirala regiju i da je al-Sisi Mubarak 2.0. E, i ako se stanovništvo pobunilo protiv Mubaraka nakon desetljeća represije, to će učiniti i sada. I zato tražimo slobađanje Ibrahima Halave, tražimo da se ne zatvaraju oči pred onim što Al-Sisi radi egipatskom narodu. Tu je još slučajeva, to su slučaje tri e, evropska novinara koji su osuđeni u Egiptu i oni isto traže pravdu. Hvala. Riječ ima zastupnica Harkin. Hvala lijepa. Ibrahim Halava i ja imamo brojne stvari koje su nam zajedničke. Mi smo evropski irski građani. tom kontekstu želim reći također da je on bio, da, je on bio zatvoren kao maloljetnik i želim da se on smjesta oslobodi i preda irskim vlastima. Kažem odmah i bez uvjeta zato što je on proveo već više od tri godine u zatvoru bez prava na suđenje. On je također proglašen zatvorenikom svijesti od Amnesty Internationala. On zajedno sa još 493 osobe čeka masovno suđenje bez ikakvog, ikakvog jamstva da će to suđenje biti pravično. Također želim reći da je irska vlada zatražila njegovo oslobađanje predsjedničkim dekretom broj 140. Također, irske vlasti su uložile niz napora, jednako su učinili brojni evropski zastupnici koji su se bavili ovom temom u čitavom nizu događaja, pogotovo kolegica Bojlan koja se zalaže da se ovaj slučaj ne zaboravi. Hvala lijepa, zastupnik Kelly. First, I'd prije bih e, svega htio zahvaliti svim klubovima na suradnji u o stvaranju ove rezolucije. Također posebno želim zahvaliti su autorima, naročito kolegicama Harkin i Boylan. Bila je upravo inicijativa ove kolegice Bolen da se izradi ova rezolucija. Također želim prepoznati stratešku važnost Egipta u tom dijelu svijeta i dobru suradnju koju Europa ima sa Egiptom u brojnim područjima. Međutim, slučaj Ibrahima Halave je sasvim neprihvatljiv. 17-godišnji irski građanin uhićen je tijekom prosvjeda u Kairu 2013. On je od tada u zatvoru po groznim uvjetima. To krši sve izjave, o, e, sve izjave i prava koje se tiču ljudskih prava i prava djece. Dakle, Charles Flanagan, naš e, ministar vanjskih poslova, je posjetio Egipat, tražio da se riješi ovo pitanje i da se Ibrahim Halava vrati u Irsku s njim. Hvala lijepa. Riječ ima zastupnica Boylan. Hvala. Prije svega želim pozdraviti Ibrahimovu sestru koja je ovdje i koja se zalaže za ovaj slučaj za oslobađanje vlastitog brata. Ja sam s njom surađivala unatak dvije godine. Ova rezolucija osuđuje činjenicu da je Ibrahim maloljetnik u doba kada je uhićen, da se nalazi pred masovnim suđenjem i ne može svjedočiti, međutim ne može niti pratiti suđenje. Pozdravljam da, pošto, činjenicu da postoji podrška diljem političkog spektra i naročito od mojih irskih kolega. Brojni su se kolege ticali dakle, konteksta ovog uhićenja, te ono što ću ja učiniti je da ću pročitati što nam je on poru. Danas je moj 20. rođendan. I po treći put provodim rođendan sasvim sam. Danas bih želio poželjeti dobro svima onima koji štite ljudskosti, koji se bore za slobodu. Oni koji pale svijeće kako bi se prisjetili slabih i potlačenih. Ja vas ne poznam osobno, ali molim za vas svakog dana i vrijeme je da ove svijeće obasjaju put slobode. Hvala lijepo, zastupnik Panceri. E, Hvala. Ibrahim Alava se nalazi pred jednim masovnim suđenjem zato što je sudjelovao u prosvjedima u Kairu u kolovozu 2013. I unato činjenice što je imao 17 godina, dakle bio tada maloljetnik u trenutku kada je uhićen, egipatski sud to nije uzeo u obzir i time prekršio Međunarodnu konvenciju o pravima djeteta. Različiti izvori govore da on bio izložen mučenjima i drugim vrstama zlostavljanja tijekom eh, vremena provedenog u zatvoru i ukoliko se utvrdi njegova krivnja, on će biti osuđen na smrt. U Svibnju je Egipat osudio na smrt petero ljudi, jedan od njih je imao bio je bio jednake dobi kao Ibrahim Halava. Smrtna kazna je za u osudu, još za veću osudu koliko se na nju osudi maloljetnik. To nije u skladu sa međunarodnim obavezama koje je preuzeo Egipat, zato smo zabrinuti, tražimo njegovo puštanje na slobodu, njegovo puštanje na slobodu i ono svih drugih uhićenih e, tijekom prosvjeda. Hvala lijepa. Time smo e, došli e, do izlaganja u ime klubova. Izvolite, gospodin Hejs. Hvala, pridružujem se drugim kolegama i ove rezoluciji iz svih klubova. Također čestitam onima koji su se zalagali za ovaj slučaj tijekom niza godina, naročito mislim na rad koji je tu uložila zastupnica Boylen. Ibrahim Hava nije samo još jedan irski građanin, kako je rekala kolegica Harkin, on je građanin Europske unije, a ona je izgrađena na slobodi, na pravima i temeljnim ljudskim pravima koji su upisani u europski zakon. Očekujemo da Evropska unija primjenjuje te zakone i očekujemo da to čine treće zemlje s kojima imamo odnose, također da se drže tih prava. Tražimo od egipatskih vlasti da vide da Europski parlament govori jednim glasom i da se koristi zakon 140 koji bi tražio da se u ovom slučaju iskoristi predsjednički dekret te da se Ibrahim Halava oslobodi i vrati kući i znamo da se ova mjera koristila u nekim drugim slučajevima i mislim da e, parlament radi e, odličnu stvar kada podržava ovaj slučaj i raspravlja o njemu. Hvala lijepo. U ime socijalista zastupnik Weidenholzer. Hvala vam. Ovo je tragičan slučaj. Pokazuje što se može dogoditi pojedincu kada se ne shvaćaju osobno ljudska prava i vladavina prava. Ibrahim Alava nije samo pojedinačan slučaj, imamo čitav niz slučajeva kojima se gaze ljudska prava. I to upravo u Egiptu, što je šteta, zato što je riječ o zemlji koja je važan europski partner. Mi e, hvalimo ono što je Egipat učinio borbu protiv terorizma. Zainteresirani smo za partnerstvo s svom zemljom. Ali pravu stabilnost možemo imati tek ako se poštuju ljudska prava i ako se uspostavi vladavina prava. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnica Hake u ime kluba ALDE. Hvala. Dragi kolege, u Egiptu vladavina prava, poštena suđenja i temeljne slobode nailaze na zapreke i Al-Sisijev režim dovodi sve ovo u pitanje. Sada e, čujemo da je represija gora nego je bilo u vrijeme predsjednika Mubaraka i ne smijemo pred tim zatvarati oči, zato što suradnja da se ne bavimo ljudskim pravima da je lažan osjećaj stabilnosti dugoročno je neodrživa. Vjerujem li da se muslimansko bratstvo zalaže za pluralizam i demokraciju? Ne. Mene je strah dogmi i sektaštva u islamskoj politici. Međutim, imamo i pripadnike muslimanskog bratstva koji su demonstrirali, koji su tražili da, koji su se zalagali za to da je Ibrahim Halava nevin dok se ne dokaže njegova krivnja. Masovna suđenja ne mogu biti pravična. On je jedan od više od 400 osumnjičenika i u nedjelju je ovo suđenje ponovno odgođeno. Gospodin Halava je Irac, is, ima irsko državljanstvo i kad je uhićen imao je 17 godina i zato tražimo da se na njega primjeni predsjednički dekret broj 140 i da se on oslobodi. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnica James. Dobro jutro. Britanci imaju izraku da je slon u prostoriji. I Dakle, to znači da je zapravo nešto posve očito, a nitko to ne želi priznati. Ovdje ne samo da se krše ljudska prava, i Evropska unija ima tu vlastitog slona u prostoriji koji se zove Turska. I to govorim danas zato što na svakoj plenarnoj sjednici raspravljamo o slučajevima kršenja ljudskih prava. A evo, jutros razgovaramo o gospodinu Halevi. A Turska će dobiti 3 milijarde eura kako bi pomogla u izbjegličkoj krizi, a od te se zemlje ništa ne traži kad je riječ o poštivanju ljudskih prava i standarda. Kakvu poruku šaljemo? Ja bih stvarno voljela da nešto pozitivno izađe iz naših rasprava danas ujutro, ali bojim se da će sve to biti zapravo dvostruki standardi i ništa. I mislim da bi bilo bolje da se e, pozabavimo pitanjem Turske, jer dokle god to ne riješimo, nećemo uh, riješiti dvostruke standarde koje ovaj parlament primjenjuje na uh, slučajeve poput e, slučaja Haleva i ostalih. Hvala vam, a sada minutu i pol ima gospodin Epitidios u ime nezavisnih. Hvala vam, gospodin Haleva je... Mladi irski državljanin od 2013. je u zatvoru u Kairu sa više od 400 osoba. I osumnjičen je, to jest optužen je za čitav niz e, kaznenih dijela. Njegova se ljudska prava krše, zato što je već godinama u zatvoru bez suđenja. a navodno je i mučen te bio podvrgnut nehumanom postupanju. Kad je uhićen imao je tek 17 godina. Od egipatskih vlasti e, čujemo da nisu kršili njegova ljudska prava. a znamo da na kraju suđenja da je moguće da predsjednik Republike donese E, dekret kojim će e, gospodina Halevu osloboditi kazne. Smatram da mm, podizanje razine svijesti u Europskoj uniji pokazuje da ovo pomno pratimo. A naravno isto čini i osoblje Irskog konzulata u Kairu. Egipat ima mm, bliske gospodarske i političke veze sa Europskom unijom i mm, bilo bi stvarno šteta kad bi se ti odnosi pokvarili zbog nepravednog postupanja prema gospodinu Halevi. Mnogo je drugih slučajeva ljudi o kojima, koji nisu dobili ovakav publicitet kao gospodin Haleva, a mi se moramo boriti za njegova prava, a i za prava njegovih e, Jer ovakvi politički progoni se događaju u drugim zemljama i u mojoj između ostalog. Hvala vam, a sada gospodin Benta. Hvala vam. Gospodin Haleva imao 17 godina kada je uhićen zajedno sa 493 osobe za vrijeme prosvjeda u Kairu. Gospodinu Halevi prijeti smrtna kazna. U proteklih nekoliko godina povećao se broj smrtnih kazni, više od 10 ljudi ove godine osuđeno na smrtnu kaznu njegovo je suđene jako puno puta e, odgođeno. Nakon posljednje presude e, gospodin Haleva je započeo sa štrajkom glađu. On i svi ostali osumnjičenici zaslužuju pravično suđenje u skladu sa međunarodnim standardima. E, zatim postoje navodi da je bio podvrgnut mučenju i pozivam egipatske vlasti da oslobode gospodina Halevu. Osim toga, Egipat mora ratificirati konvenciju o zabrani mučenja te konvenciju o zabrani smrtne kazne. Hvala vam. A sada gospođa Geringer ima jednu minutu. Hvala vam. Slučajevi kršenja ljudskih prava stvaraju e, veliku zabrinutost u europskoj javnosti. E, egipatske vlasti ignoriraju osnovne e, ljudske slobode, poput e, slobode izražavanja mišljenja i slobode na pravično suđenje. Gospodin Haleva je već više od dvije godine u zatvoru i on je jedan od više od 400 političkih zatvorenika. Službeno nije se moglo, suđenje se još uvijek nije održalo zbog logističkih razloga navodno ne postoji ni jedna dvorana koja je dovoljno velika za masovno suđenje za više od 400 osoba. Mnogo je osoba poginulo za vrijeme prosvjeda, drugi su pak uhićeni. Uhićeni su i e, strpani u zatvor zbog kršenja njihova prava na e, slobodu slobodu istražavanja. Mi tražimo od egipatskih vlasti da bezuvjetno puste sve one koji su osuđeni u ovom slučaju prema propisima o, e, međunarodnim propisima o ljudskim pravima, svi imaju pravo na pravično suđenje i na neovisno sudstvo. A Egipat ne poštuje ta načela. Hvala vam gospođo Geringer i ovime završavamo e, popis govornika. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imamo tri govornika. I svi će dobiti riječ. Prvi je gospodin Polčak, ima jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja sam za univerzalnost ljudskih prava i zbog toga sam šokiran ovim slučajem. slučajem. Ovo je irski građanin i europski građanin i htio bih sve podsjetiti da naše izoslanstvo vrlo često putuje u inozemstvo i svaki puta kad putujemo trebali bismo e, razmisliti o tome da pošaljemo poseban odbor koji bi e, razgovarao sa vlastima u Egiptu. Ne mogu se zamisliti da sam na njegovom mjestu u nekakvoj smrljivoj čeli čekajući da se nešto dogodi. Stvarno bih volio da naše izaslanstvo odputuje, da posjetite ljude. Ovo nije prvi takav slučaj. Ibrahim Halajeva nije jedini. Ima još e, zatvorenika koji su nezakonito u pritvoru. Zbog toga smatram da bi naše izaslanstvo trebalo posjećivati e, zatvorenike. Hvala vam sada gospodine Marijas na jednu minutu. Hvala vam. Danas razgovaramo o jednom irskom državljaninu, o Ibrahimu Halevi. On je i europski državljanin kojem prijeti smrtna kazna zbog sudjelovanja u prosvjedima u Kairu. Suđenje je već nebrojeno puta odgođeno. A smrtna kazna je kazna predviđena za zločine za koje je optužen. Stoga tražimo od egipatskih vlasti da puste Ibrahima Halevu. I moramo pokazati potpunu solidarnost kolegama iz Irske. Europska unija mora i dalje vršiti pritisak na ukidanje smrtne kazne tamo gdje još uvijek postoji i osigurati da zemlje poštuju međunarodne standarde. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Jakovčić

i željela zahvaliti e, domu, zemljama članicama na e, podršci i brizi za našeg državljana. On je građanin Europske unije. Drago mi je da o tome danas razgovaramo, ali još važnije, ja se nadam da će egipatske vlasti shvatiti našu zabrinutost i poslušati što imamo za reći. Moramo raditi s njima kako bismo pronašli rezoluciju a rješenje je da se gospodin Haleva e, pusti iz zatvora i vrati svojoj kući. Ja ne mogu uopće zamisliti kako je njemu. Jučer smo nas dodjeli Saharove nagrade slušali vrlo, jednu vrlo sličnu priču. Hvala svima u ovom domu i ja se nadam da će naše riječi biti poslušane. Hvala vam, a sada jednu minutu imam gospođa Childers. Ja se nadam da će današnja rasprava pružiti bar malo utjehe članovima Ibrahimove obitelje. Neki od njih su danas ovdje. No, no ovdje nije riječ samo o kršenju ljudskih prava, već i o kršenju prava djeteta. Ibrahim je, bio, je imao 17 godina kada je e, zatvoren. Koliko je još takvih ljudi zatvoreno u toj dobi? Koliko je još ljudi izgubilo svoje živote? Stvarno moramo zamisliti kako to mora biti da ste dijete i da se nađete u takvim okolnostima. Stoga ja se nadam da egipatske vlasti slušaju naše riječi i ja se nadam da će voditi računa o ovome što smo rekli. Zato što je ovdje riječ i o pravima djeteta i o pravima odrasle osobe. Hvala vama. Sada gospođa Klun na jednu minutu. Hvala vam što ste mi dali priliku da i ja e, dam svoj doprinos u ovoj raspravi. Na početku želim podržati sve koji su podržali ovu, e, ovaj prijedlog rezolucije i posebice kolegici Boylen. Želim dobrodošlicu članovima obitelji Ibrahima Haleva. Najvažnija točka u ovoj raspravi jeste da je ovaj čovjek, ovaj mladi čovjek bio dijete kada je uhićen, imao je tek 17 godina kada je uhićen i strpan u zatvor. Mislim da bismo od toga svi trebali kretati. Već je tri godine u zatvoru, danas ima 20 godina i ja pozivam Engipatske vlasti da um, priznaju da je on naš građanin, evropski građanin, da poslušaju ono što smo danas imali za reći da mu dopuste da se vrati u Irsku svojoj obitelji. Ja znam da oni tamo imaju svoje sustave, ali mislim da mladić koji je u zatvoru je već predugo u zatvoru i suđenje je već toliko puta odgođeno i sada ponovno. Ovo je preteška situacija za ovako mladu osobu, a na kraju ponavljam, on je bio maloljetan kad je uhićen. Hvala vam. Hvala vam, povjereniče. Vidite kako su e, zastupnici iz Irske jednoglasni. Izvolite, imate riječ. Mi smo izrazito e, zabrinuti zbog mogućnosti da, jedan od naših, e, da jednom od naših građanina prijeti smrtna kazna. A Ibrahimu sada ne prijeti samo dugotrajna doživotna kazna, već čak i smrtna kazna. Pomno pratimo njegovu situaciju još od uhićenja 2013. Potpredsjednica Federica Mogherini je u neprestanom kontaktu sa egipatskim vlastima. To je pitanje koje se rješava i u konzulatu ali radimo na tome da se Ibrahim Haleva pusti ili da mu se unaprijede uvjeti u zatvoru. Sve to radimo na koordiniran način. Istovremeno smo pokušavali riješiti ovaj slučaj u okviru širih napora Europske unije o kršenju ljudskih prava u Egiptu. Prošli eh, mjesec smo započeli sa dijalogom o ljudskim pravima u Egiptu, to je prvi u pet godina. Egipat mora poštivati prava na pravično suđenje. To uključuje suđenje bez nepotrebnih odgađanja i Egipat mora odustati od masovnih suđenja te od izdavanja masovnih presuda. Protivimo se primjeni smrtne kazne u svim okolnostima. Nastavit ćemo razgovarati sa Egiptom i u okviru um, sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Egipta. Zatim ćemo nastojati tražiti unapređenje sudskih postupaka e, te riješiti pitanje maloljetnika koji su u zatvorima sa odraslim osobama. Maloljetne osobe su e, smještene u iste zatvore kao i odrasle osobe i sudi im se u istim postupcima kao i odraslim osobama. Igrahim je imao 17 godina kada je uhićen. Isto tako osuđujemo masovna suđenja i ne prihvaćamo podnošenje zajedničkih e, optužbi za skupine osumnjičenika ili optuženika. To je protivno članku 9 Međunarodnog sporazuma o političkim i građanskim pravima. radimo na unapređenju situacije s ljudskim pravima u Egiptu i računamo na vašu e, trajnu potporu. Hvala vam. Hvala. Hvala vam gospodine Stiljanidis. Dobar dan svima. Dobio sam sedam prijedloga rezolucije nakon ove rasprave.